On commence la session. We beginnen met de sessie. Uh, goedemiddag, uh, good afternoon everybody. Lijep pozdrav svima. Prva točka na dnevnom redu je točka 12. uspostava programa potpore strukturnim reformama 2017. do 2020. Razmatramo amandmane za ovaj dosije. Predlažem da odmah riječ damo izvjestitelju, gospodinu Kostasu Navridesu. Pet minuta, izvolite. Hvala vam. Ispričavam se ako ste zbog mene par minuta kasnije počeli. Ukupno imamo 197 amandmana, većina od kojih idu u istom i to dobrom smjeru, te pokušavaju konstruktivno poboljšati tekst komisije. Iz naše perspektive postoje određene razlike kojima ćemo se pokušati pozabaviti u kompromisima na kojima trenutno radimo. Par komentara prije svega, smatramo važnim naglasiti da većina amandmana ide u istom smjeru. Neki od tih su sljedeći reforme. Država članica trebale bi za cilj imati održive investicije, rast i stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, teritorijalnu koheziju, socijalno uključivanje, socijalno blagostanje, jednake mogućnosti, borbu protiv siromaštva i pošteno tržišno natjecanje. Vlasništvo nad strukturnim reformama, odgovornost, dakle, trebala bi biti na državama članicama. Na ciljevima bi se trebalo raditi u uskoj suradnji sa državama članicama korisnicima imajući na umu njihove prioritete te nacionalne prakse i tradicije za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Također uloga socijalnih partnera i građanskog društva te njihovo aktivno uključenje u postupke vezane uz programe ključno je kako bi prijedlozi bili prilagođeni pojedinim konkretnim situacijama u državama članicama koje programe traže. Ja smatram da je vrlo važno e, razjasniti, naglasiti i osnažiti ulogu Europskog parlamenta. Nešto što nije jasno u prijedlogu komisije. Po meni time se bave i određeni amandmani. A što se proračuna tiče, ukupno 142,8 milijuna eura, Ova sredstva su dodijeljena od cjelokupne tehničke pomoći po strukturnim fondovima. E, radilo se o Fondu za europski regionalni razvoj ili Poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj. Određeni amandmani naglašavaju da ovi programi trebaju biti u budućnosti trajni. Mi dijelimo to stajalište, međutim, ukoliko te programe učinimo trajnim nakon 2020. godine, smatramo da je također važno razmotriti mogućnost uspostave fonda sa vlastitim resursima koje će pružati podršku konkretno strukturnim reformama. I moj posljednji komentar je sljedeći. Snažno bih želio naglasiti važnost usredotočenosti na cilj ovih programa. Programi, uzgled rečeno, se provode na dobrovoljnoj osnovi i nude mogućnost pružanja tehničke pomoći Grčkoj Cipra za ostale države članice. Naš je cilj zbog toga pomoći državama članicama, pružajući tehničku pomoć njihovim strukturnim reformama. Konkretnije cilje je osnaženje cjelokupnog kapaciteta država članica za pripremu i provedbu institucija koje će osnažiti rast, strukturne i administrativne reforme, kao reakciju na ekonomske i socijalne izazove imajući na umu povećanje konkurentnosti, rasta, radnih mjesta i ulaganja. Zahvaljujem svima, osobito izvjestiteljima u Sjeni i svima koji su podnijeli amandmane i radujem se sastancima sa izvjestiteljima u sjeni te doprinosu s njihove strane. Zahvaljujem. Hvala vama, možemo odmah onda prijeći na izvjestitelje u sjeni po tri minute svaki, započuši sa EPP-om zastupnica Maletić. Hvala vam lijepo. Zahvalila bih se našem kolegi gospodinu Mavridesu na mišljenju kao i drugim kolegama jer i ja sam prošla kroz podnesene amandmane, a prije svega naglasila bih da što se tiče obuhvata ovog mišljenja, mi smatramo da bi dobro bilo da se poštoje odluka konferencije predsjednika te da se zadrže dodijeljene nadležnosti našeg odbora. To smo isto učinili i kada smo ulagali amandmane na uredbu. Druga stvar se tiče zajedničkog stajališta o tome što su doista programi potpore strukturnim reformama. Jasno je da je to program tehničke pomoći i da Europska komisija e, plaća stručnjake koji pružaju podršku državama članicama kako bi proveli i oblikovali strukturne reforme, no ono što je vrlo važno je da se radi o strukturnim reformama koje su dogovorene sa državama članicama na temelju posebnih preporuka za države članice CSR-a ili unutar okvira makroekonomskog programa prilagodbe. A što je također vrlo važno je da se radi o strukturnim reformama koje bi trebale biti provedene na temelju zahtjeva države članice. Ovo napominjem jer sam vidjela da u nekim amandmanima određeni kolege pokušavaju proširiti obuhvat CSRP-a Međutim, da bi, ja smatram da bismo trebali ostati unutar postojećeg okvira i da bismo to trebali učiniti funkcionalnim unutar e, danog okvira, jer na razini Europske unije imamo neke druge instrumente e, s kojima bismo trebali moći postići ciljeve poput primjerice socioekonomske kohezije, zapošljavanja i tako dalje. Dakle, tu govorimo o fondu EFSI i svim drugim instrumentima. Također bih naglasila da je naš stav takav da SRSP nije pilot program, već instrument za bolju provedbu reformi i sa SRSP-om možemo samo podržati provedbu reformi koje su dogovorene s državama članicama, kao što sam već rekla. Zbog toga bih želio reći da sa postojećim uredbom u ovom trenutku i na temelju našeg mišljenja pokušavamo doprinijeti novim zamislima za razdoblje 2017. do 2020. I smatram da sve rasprave koje se tiču razdoblja nakon 2020. bi trebale biti uključene u daljne druge rasprave koje će se baviti novim višegodišnjim financijskim okvirom, novom kohezijskom kohezijom i tako dalje. Ne smatram da je ovo mišljenje dobro mjesto gdje bismo trebali baviti se s razdobljem nakon 2020. godine. Dakle, ovo se tiče također stvaranje novog fanda ili vlastitih resursa na dolazećem razdoblju ili stvarima koje bismo trebali zapravo raspraviti u nekoj drugoj prilici. Također bih naglasila da je važno doista postići sinergije i harmonizaciju između nacionalnih programa reformi i operativnih programa, te da je ovaj program upravo to kroz što možemo pružiti podršku državama članicama jer je sastavni dio uredbe o zajedničkim odredbama vezano uz kohezijsku politiku. Dakle, potrebna nam je bolja suradnja, koordinacija na europskoj razini i kako bismo doprinijeli ispunjenju svih europskih ciljeva. A uz sva poboljšanja koja su ovdje moguća, kroz naše amandmane, mislim da upravo zajednički ovo možemo i postići. Hvala. Hvala vama. Sad je trenutak da ja promijenim e, stolicu jer sam ja izvjestitelj u Sijeni, tako da u tom svojstvu zahvaljujem gospodinu Mavridesu na nacrtu mišljenja i na uspostavi za uspostavu programa potpore strukturnim reformama i zahvaljujem na zanimljivim točkama koje je iznio vezano uz važnost nacionalnog suvereniteta. Važno je doista da ovaj program postoji poštuje nacionalni institucijski okvir, prakse, tradicije također, te da se pridržava načela subsidijarnosti. Do danas ću se ograničiti na svega četiri točke koje se tiču amandmana koje sam sam podnio. Prije svega, mislim da je od velike važnosti da se program jednostrano ne nameće državama članicama. Naglasio bih ovdje još jednom da je po meni ključno da država članica sama zatraži program potpore te da slijedno tome program e, na program nikoga ne prisiljavamo. To je nešto što je važno za nužni efekt pologe. Nadalje, istaknuo bih važnost poštivanja nacionalnih ustava. Ja sam iz flamanske regije Dakle, u belgijskom kontekstu mi imamo zakonodavne nadležnosti i mislim da se ovo predlazi iz načela zakonodavstva Europske unije da se mora pokloniti dovoljna pažnja e, takvim regijama te njihovim e, nadležnostima i njihovoj ulozi jer su vrlo važne što se tiče strukturnih reforme vezano za tržište rada, gospodarstvo i sve drugo. Treće, moj klub ja smatramo da bi podrška trebala biti e, ograničena na tehničku podršku i da ne bi trebala uključivati političke mjere, da to sažmem na jedan jasan način. I četvrto, za kraj, po meni reform ne bi trebao samo pokušavati doprinijeti koheziji i konkurentnosti, već da također budemo malo eksplicitni i spomenemo da bi to trebalo i uključivati jednu dodanu vrijednost za cijelokupnu Europsku uniju. To bi po meni još jedan plus bio. Toliko za sada s moje strane. Prijelazimo na zastupnicu Gularu i Alda, izvjestiteljica u Sijeni. Hvala. Biću vrlo kratka. Hvala izvjestiteljima na njegovom radu. Mi se u potpunosti slažemo s logikom koje je usvojila Europska komisija, dakle treba pomoći državama na pozitivan način da provedu reforme. Mi smo se suzdržali od toga da podnosimo previše amandmana. E, možemo uvijek reći da se uvodno izjavi treba spomenuti ovo ili ono, ali zapravo ono što objektivno je najvažnije je to da što prije e, usvojimo ovo kako bi što prije početkom sljedeće godine ovaj program mogao stupiti na snagu kako bi pomogli državama koje provode reforme. Hvala. Hvala, to je vrlo jasna poruka. Uh, Matt McCarthy. Matt McCarthy u ime kluba zastupnika GOE Hvala vam. Važno da sagledamo kontekst u kojem se ova rasprava održava, te činjenicu da jučer, usprkos tome što je grčka vlada ispunila sve svoje obveze što se tiče strukturnih reformi, Euroskupina je također odlučila staviti na raspolaganje oko jedne trećine sredstava koja su bila očekivana do kraja listopada. A to ide u suprotnosti s činjenicom da je grčki parlament odobrio novi krug mjera štednje kako bi dobili pristup tih 2,5 milijardi eura fonda za spašavanje unutar trećeg memoranduma. Mislim da je mnogima jasno da europske institucije zapravo koriste krizu državnog duga u pojedinim državama članicama kako bi prisilili, jedan, prisilili države na jedan program privatizacije, deregularizacije tržišta rada, mirovinskih sustava i sve druge e, politike fiskalne štednje. Ako pogledamo prethodnike strukturnih reformi, imali smo 2011. sličan program, strukturne reforme podržavaju usluge i slične stvari na Cipru gdje se također radilo na jednom jednodimenzionalnom programu koji je zapravo išao vrlo jasno uh, u suprotnosti sa demokratskom voljom stanovništva i da je nije ispunio svoj osnovni cilj, a to je gospodarski rast i oporavak. Strukturna reforma koja se temelji na pretpostavci da će deregularizacija tržišta rada e, dovesti do nekakve reakcije gospodarske naravi je zapravo jasno neuspjela jer nije dovela do rasta i isto tako nije uspjela dovesti do mobilizacije privatnog kapitala. Dakle, bez programa masivnih javnih investicija i ovakav program će, neće uspjeti u svom cilju, tako da mi smatramo da usko stajalište institucija o tome što zapravo predstavlja e, strukturnu reformu bi trebalo biti prošireno i uključiti programe javnih investicija, renacionalizaciju javnih dobra i usluga, te da bi te reforme trebale pređivati kolektivno pregovaranje, iznose plaća i raditi na zajedničkim ciljevima gospodarskog oporavka, stvaranja kvalitetnih radnih mjesta, borbe protiv siromaštva te poticanja ulaganja u realno gospodarstvo. Sudjelovanje mora također biti na dobrovoljnoj osnovi, te ne smije uključivati obvezne ili kaznene mjere što se tiče provedbe, a e, izlaženje iz programa također mora biti moguće trenutačno ukoliko to određena nacionalna vlada zatraži. Hvala vam, Filip Lamberts u ime zelenih. Hvala vam. Ja ću možda iznađujuće e, složit se s vama kao drugim belgijskim izvjestiteljem u Sjeni. Ja sam, kao što većina vas zna, radio u IBM-u i ako rezultati nisu bili e, savršeni, dobivali bismo netraženu pomoć od ozgora, a to znači kontrolu. Ovaj program se svodi na dobrovoljnu suradnju između država članica i komisije o strukturnim reformama i ne mogu dovoljno naglasiti osobito temeljem iskustva koje trojke, koje je prethodni govornik spomenuo, iskustva koja još traje, da je nemoguće da ovdje raspravljamo tome da Europska komisija preuzima kontrolu i nameće svoja stajališta o tome kakve i koje strukturne forme bi tko trebao provesti. To je dakle obuhvat izvornog teksta komisije koji zapravo ostavlja prevelik broj otvorenih pitanja što se tiče toga tko definira eksante politiku ovih reformi i tko usmjerava konačnu tu odgovornost što se tiče pojedinog sadržaja određenih reformi. To je osobito važno ondje gdje postoji sporazum između komisije i države članice i tome bismo voljeli da tekst jasno kaže da se radi o inicijativi države članice, da država članica postavlja okvir političkih smjernica, smjernica unaprijed, ali naravno postojući ustavni poredak i da postoje distribucija nadležnosti te uključenost demokratskih legitimnih tijela, pri čemu naravno mislim na parlamente na nacionalnoj ili čak regionalnoj razini, ali isto tako i socijalne partnere, kao što je izvjestitelj pomenuo. To je jedan predovjet za uspjeh bilo kakve strukturne reforme. Ukoliko ne sudjeluju ljudi, stanovnici građanstvo nećete imati odgovarajuću provedbu. Također trebalo bi biti jasno da konačna odluka u svakom slučaju počiva na samoj državi članici. Tako da se ne radi o tome da svako tjera po svome. I Europa ne pokušava postati veliko poduzeće gdje se sve diktira iz središnjice, već se radi o prvom pokušaju u svijetu da se uspostavi transnacionalna demokracija. I na tome se još uvijek radi. No to ne znači da ćemo ukinuti podjednačne odgovornosti tih podeuropskih razina. Ako dopustite, gospodine predsjedatelju, ja doživljavam Europsku uniju kao svovrsnu, svovrsnu e, demokraciju, regionalnu, nacionalnu, nadnacionalnu i ne može se raditi o jednoj centraliziranoj državi po uzoru na Francusku. Dakle, u tom duhu vjerujem da se možemo složiti s pristupom izvjestitelja, ali isto tako s velikom, velikim brojem stvari koje su drugi izvjestitelji u Sjeni rekli. Vidjet ćemo gdje će to dovesti, no uvjeren sam da ćemo dobiti široku podršku i ispričite me ako sada moram napustiti sastanak. Hvala vam na vašoj zdravorazumskoj poruci. U ime FDD-a Marko Zani nije pristupan, da li ga netko želi zamijeniti? Da li netko sada želi javiti se za catch the eye, spontano za riječ? Ukoliko ne, možemo ovu točku za danas zaključiti. Spomenut ću samo da smo imali razmatranje amandmana, a glasat ćemo 9.11. Sljedeći dosje imamo li izvjestitelja. Godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke Riječ odmah dajem izvjestitelju gospodinu Kircasu. Hvala vam, pripremio sam ovaj nacrt izvješća o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke i vjerujem da je B značajna europska institucija koju se zapravo smatra da je financijska ruka Europske unije te ključna institucija za održavanje javnih te privatnih ulaganja unutar Europske unije. Naravno, njena uloga je dodatno osnažena nakon financijske krize 2008. I tu moram istaknuti da će sada ona e, steći jednu globalnu ulogu u smislu da počinje funkcionirati i van Europske unije počne funkcionirati, barem po meni, na jedan vrlo učinkovit način. EIB je 2015. godine imala solidnu profitabilnost, 2,8 milijardi eura. A trenutna kriza je znatno oslabila potencijalni rast u europskom gospodarstvu privatna i javna ulaganja su u EU pala za 18%, prosječno govoreći, usporedbi sa razinom 2000. U ekstremnim slučajevima u Portugalu to je bio pad minus 35%, a u moje zemlji Grčkoj 65%. To pak znači da zemlje koje osobito imaju strukturne probleme trebaju financijsku i financijsku i tehničku pomoć EIB-a a po meni one ju i dobivaju. Također pokušava se osnažiti konkurentnost Europske unije povećavajući javno-privatna ulaganja, osobito u poljima inovacije, digitalizacije, gdje imamo jednu e, razmjernu e, razmjeren nedostatak ako se uspoređujemo sa SAD-om ili Kinom. E B pozajmljuje 77,5 milijardi eura, to je brojka iz 2015. godine, brojka je više manje ostala ista, 77 milijardi 2014. A ovi ciljevi su unutar operativnih planova, no naravno potičemo banku da e, radi još i više na tome. Također smatramo da su zajmodavne aktivnosti EIB-a, da ih je moguće poboljšati kroz diversifikaciju proizvoda koristeći više javno-privatna partnerstva te druge inovativne instrumente kako bi se bolje pozabavile konkretnim tržišnim potrebama. Naglasio bih također da je Grčka dobila 1,35 milijardi eura ulaganja 2015. od EIB-a, te da je to poprilično važno spomenuti s obzirom da naše gospodarstvo trenutno ne funkcionira. pozivam da kako EIB da pokuša povećati svoju podršku koju pruža državama članicama i da ima u Irsku, Portugal, Cipar također, koji su u sličnoj, iako znatno bolje situaciji od Grčke. Te da razmotra mogućnost također poboljšanja e, svojih zahvata u Grčkoj i u drugim zemljama koje su prošle kroz programe prilagodbe. E, naravno, Irska se razvija od topom od 5-6-7% godišnje. Pozivam također EIB da nam izloži jednu procjenu potencijalnih učinaka Brexita na njen financijski status i aktivnosti. Jutro sam u Financial Timesu vidio da Werner Hoer se već bavi ovim pitanjem, no naravno voljeli bismo čuti i službeno stajalište EIB-a. Sljedeća tema tiče se podrške malih i srednjih poduzetnika, MSP-ova. Vjerujem da EIB tu dobar posao odrađuje i u tom sektoru, te da bi se još neke stvari mogle poboljšati što se tiče vrlo malih MSP-ova koji trebaju financiranje. Velik broj njih dijele u zemljama i van Europske unije. Također smatram da bi E i B trebala pobrinuti se da mreža financijskih posrednika koje je razvija, razvila i dalje ostane pouzdana te da može financirati dinamične, konkurentne MSP-ove na jedan učinkovit način. Sljedeća tema tiče se aktivnosti banke vezano uz EFSI. Pozdravljamo činjenicu da ukupno ulaganje EFSI-a koje je odobreno iznosi 115.7 milijardi eura, što odgovara 37% izvornih e, ciljeva 2015. Imali smo malo, malo kašnjenje, 2016. je došlo do ubrzanja U stvarnosti, da kako ovdje se radi razdoblju 2015. kada FSE nije bio u potpunosti proveden, no sada se što se provedbe tiče hvata korak. Također bih istaknuo nužnu za učinkovitom suradnjom sa nacionalnim razvojnim bankama kako bi se mogli najbolji projekti izabrati u pojedinim državama članicama i ističem važnost EIB-a u promicanju inovacije, konkurentnosti, borbi protiv nezaposlenosti, mladih, brigu oko klimatskih aktivnosti, 2015. investicije vezane uz klimu je iznosilo 25%, a ne 50% koliko piše u ovom izvješću. Dakle, nismo baš, nije baš banka toliko zelena. I naravno, EIB također razvija svoj e, vanjski zajmodavni mandat i daje sve od sebe kako bi funkcionirala u različitim zemljama, čak i u zemljama koje ne mogu prehraniti svoje stanovništvo i dolazi do masovnog iseljavanja. Dakle, za takve zemlje su potrebni razvojni projekti kako bismo mogli kontrolirati izbjegličke krize i migraciju unutar Europske unije. Tražim da je B nastavi djelovati po pitanju migracijske krize u odredišnim zemljama, te da u izvorišnim zemljama se uključuju investicije. Načelno govoreći, mislim da se radi o značajnoj europskoj instituciji koja odrađuje dobar posao u teškim vremenima. Sa velikim zanimanjem pročitao sam nacrt mišljenja odbora Bađ i odbora Također odbora Deve, Inta. I slažem se sa 70 do 80% onoga što sam pročitao. Pokušat ću raspraviti još s našim kolegama i uključiti neke od tih točaka kroz amandmane u nacrt izvješća. Hvala. Uh, Hvala. Sada tri minute izvestemo sjeni. E, kao prvo u ime socijaldemokrata kolega Ivan. Hvala lijepa. Govorit ću na rumunskom jeziku. Kao prvo mi dopustite da zahvalim e, izvjestitelju na nacrtu izvješća. Za nas e, su važni aspekti sljedeći. Transparentnost, ispravna procjena aktivnosti EBA, što znači da e, banka i europske institucije trebaju bolje surađivati. A isto tako treba biti bolje i suradnja sa Europskim parlamentom. Zatim isto tako e, potrebno nam je više informacija vezano uz e, kreditiranje Europske investicijske banke i još više informacija vezano uz individualne projekte te banke, zato što u načelu da dobivamo informacije, ne možemo reći da se tu radi o netransparentnoj instituciji, ali kada pogledamo pojedine projekte koji se financiraju, onda vidimo da nam pristup informacijama više nije toliko dobar. Zatim isto tako, važno je pitanje isto tako, e, pitanje odgovornosti Europske investicijske banke. Kao što svi znaju, više od polovice financijskih sredstava s kojima raspolaže Europska investicijska banka za financiranje projekata e, tiče se pet najvećih e, ekonomija u Europskoj uniji, a druge države članice dobivaju maksimalno 30% preostalih sredstava. Naravno, s jedne strane tu govorimo o recimo velikim ili malim ekonomijama, ali radi se tu i o kapacitetu pojedinih država članica e, koje možda nemaju kad kad velike ambicije, velike vizije i koje zbog toga ne mogu dobiti pristup financijskim sredstvima Europske banke. Mislim da bi baš po tom pitanju pitanju e, Europska svjetska banka trebala biti više proaktivna. Želim naglasiti činjenicu da u nekim državama postoje uredi Europske investicijske banke, ali i da bi države članice trebala zapravo dobiti veću pomoć, veću podršku Europska svjetska banka bi trebala biti prisutna u što većem broju država članica, posebice u onim državama gdje, odus, gdje nedostaju um, ulaganja um, s velikim opsezima. Zatim to sad je o borbi protiv uh, porezne optimizacije, protiv uh, izbjegavanja plaćanja poreza, protiv poreznih oaza, protiv protiv e, offshore operacija i tu bi i Europska investicijska banka se trebala više angažirati. Također bih htjela naglasiti, da što se tiče offshore poduzeća ili mm, poduzeća koji imaju posrednike koji su povezani sa e, offshore poduzećima da bi njima mogli Uh, ukinuti pristup financijskim sredstvima Europske unije u Europi govorimo o desecima milijardi eura uh, koje, godišnje odlaze u uh, offshore jurisdikcije i ja mislim da bi Europska investicijska banka mogla tu isto tako odigrati određenu ulogu. Što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, mislim da bi Europska investicijska banka trebala biti ambicioznija E, od onoga što je učinila u 2015. godine i mislim da bi sve investicijske banke trebale usvojiti tu ideju da se zalažu za zaštitu okoliša, e, da se bave i pitanjima energetike i borbom protiv klimatskih promjena i mislim da bi onda e, te banke bile i koherentnije, baš što se tiče ulaganja u države koje nemaju mogućnost e, ulaganja u taj sektor, primjerice u sektor novih izvora energije. A tu prije svega mislim na e, države Srednje i Istočne Europe. Tu ću se zaustaviti, mi ćemo podnijeti nekoliko amandmana onda ćemo o njima još pobliže razgovarati, a još jednom želim zahvaliti izvjestilju na nacrtu izvješća. Mislim da se radi o vrlo dobrom tekstu i da ćemo moći dobro nastaviti sa suradnjom. Hvala. A sad u ime EKR-a gospođa Swinburne ima riječ. Hvala ti, sada oslovio si me cijelim imenom, što čini nešto samo moja majka, ali eto. Želim posebno zahvaliti izvjestitelju na doista izvornom izvješću, a budući da je to tako izvješće, sam da ću samo malo amandmana podnijeti. Na to izvješće se slažem sa velikim brojem točaka koje spomenuo i gdje je stavio naglasak vezano uz aktivnosti EBA. Posebice se slažem s njegovom privodnom što se tiče korištenja javno-privatnih partnerstva i drugih inovativnih instrumenata. Ja ću možda mm, podnijeti još neke preporuke vezano uz zaštitne mjere pod kojih se, u kojima se ti e, instrumenti koriste, jer tu kad kad porezni obveznici nisu zaštićeni. I stoga mislimo da bi tu trebali dodati određene zaštitne mjere, ali inače se u potpunosti slažemo s linijom izvjestitelja. Tamo gdje imamo poglavlje o malim i srednjim poduzećima, tu nalazimo nekoliko vrlo konkretnih komentara što se tiče korištenja financijskih posrednika, a mislim da ćemo mi samo e, još i poboljšati ove komentare koje on iznio. Ono što govori o izvršoj krizi i o tome da se treba dugoročno zadovoljiti na ulaganje u zemlje porijekla izbjeglica, to je nešto s čime se ja u potpunosti slažem i mislim da je to jedna od važnih budućih uloga Europske banke. Dakle, iskreno ja nemam ništa više za dodati e, tom izvješću. Mi mislimo na sličan način i moji amandmani će biti vrlo slični. Hvala. Gospođa Gular u ime Aldea. Ja nisam zapravo gospođa Gulari, ali sam Nils Torvalds. Ja ću govoriti u ime Nilsa. On se ispričava što nije danas ovdje prisutan, ali naravno htio je zahvaliti izvjestitelju na obavljenom radu. Nil me zamolio da vam kažem da je on ponešto zabrinut zbog nacrta izvješća. Prvo što je htio naglasiti je to da to izvješće treba mm, obuhvatiti sve aktivnosti Europske investicijske banke, a možda se previše usredotočimo na neke države članice u izvješću ili na neka zemljopisa područja. Njemu bilo draže da je izvješće uravnoteženije i da možda se manje govori o zemljopisnoj raspodjeli EFSI, ali EFSI nema takvu raspodjelu. Isto tako bih htio da se izvješće pomalo poboljša. E, trenutno, kako stoji u izvješću, često govorimo o alarmantnim razinama, e, vrlo malim e, poduzećima ili izuzetno siromašnim državama, a sigurno se slažete sa mnom da bismo možda trebali malo više definirati ono na što ovdje mislite i da bi time ovo više došlo do izražaja. Trebali bismo naći formulaciju koja je jasna, i gdje eliminiramo eventualnu mogućnost da dođe do nesporazuma ili do sukoba. Nils veoma cijeni 24. stavak o klimatskim promjenama i mislim da bi se čak mogli više naglaska staviti na to, na dakle, aktivnosti vezano uz borbu protiv klimatskih promjena u izvješću budući da smo upravo ratificirali e, sporazum sa sastanka COP21, pa je to nešto što ima smisla. U ovoj fazi su dakle to jedine točke koje nije htio spomenuti, on će se vratiti s vrlo konkretnim prijedlozima o tome kako prema njegovom mišljenju se može poboljšati tekst. Zahvaljujem vam na radu i veseli se daljnjoj raspravi. Hvala. Hvala vam gospođa Torvalds u ime kluba zastupnika Zelenih, gospodin Vegas. Hvala vam lijepa. Govorim u ime Palome, je na misiji Gua u Kini i koja me zamolila da vam ukažem na sljedeće točke. Tu se radi o različitim elementima po njenom mišljenju, Europska investicijska banka se vrlo često povezuje s provođenjem neoliberalnih politika i zbog toga Paloma smatra da je zabrinjavajuće to što Europska investicijska banka surađuje u sklopu javno-privatnih partnerstva i što koristi sve više financijskih instrumenata umjesto da koristi mogućnost pružanja izravnih subvencija. Potrebna je veća razina transparentnosti i zbog toga je toliko važno da Europska investicijska banka ne surađuje s poreznim oazama, ali evo, to se trenutno događa i to mi ocjenjujemo izuzetno negativnim. Naša su izvjestiteljica misli da je ovdje potrebno ponovno promisliti o mandatu Europske banke, pogotovo kada se radi o aktivnostima EIB-a izvan Europske unije tu bismo trebali e, ulaganja povezati sa angažmanom za poštivanje ljudska prava. Dakle, ne bismo smjeli ulagati u one države gdje redovito dolazi do kršenja ljudskih prava. Isto tako je važno da e, se založimo za e, programe s ciljem regionalne konvergencije, dakle s programima koji omogućavaju da se resursi ljudski kapital e, povežu kako bi se ostvarila teritorijalna kohezija i osnažila regionalna suradnja. A naravno da je isto tako važno e, više u sve to uključiti lokalna i regionalna tijela samouprave. Hvala lijepa. Hvala. Prelazimo sada na e, zelene, gospođa Scott Cato hvala. I ja ću se pretvarati da sam Bas Ajkao danas popodne. Bas bi kao prvo htio zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. Zeleni pozivaju njegov poziv da Europska investicijska banka treba e, povećati ulaganje u javno-privatna partnerstva, prije svega u onim dijelom Europske unije gdje je to najviše potrebno. No mi smatramo da jača uloga Europske investicijske banke treba biti povezana sa jačim odgovornostima kvalitetno zapošljavanje, održivo socijalna kohezija, to sve treba ostvariti istodobno. Mi bismo osnažili poglavlje u klimatskim aktivnostima, parlament treba tražiti više od Europske investicijske banke nego samo da prizna važnost njenih aktivnosti kada vidimo da se upotreba fosilnih goriva povećava, ne smanjuje imamo 2,5 e, milijardi e, eura ulaganja u e, industriju fosnih goriva naspram 2,4 milijarde u 2014. i 2 milijardi u 2013. A to zapravo uopće nije potrebno budući da smo upravo sada potpisali sporazum iz Pariza. Dakle, kada se odaberu projekti za klimatske aktivnosti, onda treba vidjeti da ti programi nisu štetni. Mi bismo radije poduprijeli projekte za postizanje veće energetske učinkovitosti, i da bismo pozvali stručnjake Europske investicijske banke da razmotri te projekte vrlo ozbiljno. Zatim ulaganje u um, industriju plina um, bi moglo povećati emisije i nije u skladu sa ciljem od dva uh, stupnja Celzijeva koje smo odeli u Parizu. Što se tiče transparentnosti, e, naspram godišnjih izvješća iz proteklih godina u Europskoj investicijskoj banci, ovdje se ne govori o polaganju računa i um, upravljanju. Mi smatramo da se treba dodati takvo poglavlje. Europska investicijska banka je zanemarila pozive Europskog parlamenta o tome, to treba naglasiti, inače će ovo izvješće izgubiti na vjerodostojnosti. Europski parlament je trebao ponovno pozvati da se pojača transparentnost upravljačkih tijela Europske banke i e, ugovore između Europske banke i njihovih stranaka. Isto tako, e, što se tiče financijskih posrednika, nedavno izvješće je pokazalo da mnoge financijske institucije koje banka koristi kao financijske posrednike se nalaze u poreznim oazama izvan Europske unije. Od 2011. do 2015. godine E, Europska investicijska banka je uložila 470 e, milijuna eura u jurisdikcije koje su porezne oaze. Zatim isto tako e, često nije bilo moguće naći informacije o stvarnim vlasnicima i to nas zabrinjava. Trebamo vidjeti ko su zapravo oni koji pozamljuju novac E, i e, trebali bi, kada se koriste posljednici, se znati tko su stvarni vlasnici i korisnici sredstava. Što se tiče EFSI-a, e, imali smo nedavno internu reviziju Europske banke, tu smo zabrinuti zato što građani osjećaju kada se stvaraju radna mjesta i kada se pojačava infrastruktura i tu trebamo E, više položiti naglasak na to. Dakle, FC 2.0 treba se više osvrnuti na to, e, pojačati ulaganje u infrastrukturu i e, u regije gdje privatni sektor trenutno ne želi ulagati. Isto tako počitali smo da vlastita procjena Europske banke o EFSI-u kaže da najviše sredstava odlaze najvećim državama članicama, a 90% je otišlo u EU u 15 država članica Europske unije. Kao zaključak, mi ne želimo da se e, povećaju sredstava u proračunu Europske banke, budući da to smanjuje onda važnost e, Europskih investicijskih fondova i stoga će BAS podnijeti amandmane koji idu u tom smjeru te se veseli u tom raspravljati sa drugim izvjestem u sjeni. Hvala, Moli. Molim vas, ne govorite prebrzo u sljedećim javljenjima riječ kako bi provoditelji mogli e, pospratiti. Majko Marko Vali nije ovdje u ime fdd pa sada predajem riječ Mikolaju Dovkileviću. On je stavni predsjednik Europske investicijske banke u Briselu. E, imate 3-4 minute, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Toliko mnogo trebam reći u 3-4 minute. To nije puno, ali pokušat ću govoriti barem na neke točke. Naravno, želim naglasiti da smo mi svakako otvoreni e, raspraviti s vama prilikom izrade nacrta. I dopustite mi samo da se osvrnem na ono što je upravo rekao zeleni izvjet Ovo izvješće koje vi citirate, koje je napisala jedna gospođa u nekom promisanom gradiću u Poljskoj, koja je imala pravi pristup informacijama, sadrži mnoštvo krivih informacija. Neću sada ući u to jer nemamo vremena, ali vjerujte mi, tu jednostavno stoji mnogo gluposti. Ne, ali dali su mi te minute. Mislim, naravno, mogao bih govoriti točku po točku, ali samo želim naglasiti da smo mi spremni objasniti vam sve, biti u dijalogu s vama, kada god želite, kada vam to odgovara ali prije svega želim zahvaliti gospodinu e, Kircosu i izvjestemu Sijeni za rad u novom izvješću. Europska investicijska banka se sada nalazi u vrlo važnom trenutku e, razdoblju svog postojanja, jer sa efsi ali i sa tradicionalnim kreditiranjem, Europska investicijska banka igra vrlo važnu ulogu e, pri stimulaciji gospodarskog rasta. Naravno, postoji mnogo praktičnih problema gdje možemo još poboljšati, recimo FC, to je i naša vlastita procjena tu, e, jasno kažemo da više toga treba napraviti kohezijskim državama, ali FC nije kohezijski instrument, kao što znate. To je instrument koji se temelji na tržištu i ako pogledate ulaganje prema BDP-u svih država, onda vidite da najviše e, podrške ide najslabijim i najmanjim državama članicama. Imate tablicu sa tim podacima, ali ja ću e, vrlo rado podijeliti tu tablicu s vama nakon sastanka jer vam nemam sada vremena citirati iz te tablice, te statistike. Ako pogledate tradicionalne aktivnosti kreditiranja Europske investicijske banke, mi dajemo tri puta više. Dakle, 90% BDP-a država poput Portugalu, Italije, Cipru, Grčkoj, to je mnogo više od onih e, tipičnih 3% BDP-a s kojima podržavamo u prosjeku države članice, a većina ulaganja ide u zapadnu Europu zato što zapadna Europa čini 80% europske ekonomije. To je stvarnost, tržišna stvarnost i to je naravno nešto što je jednostavno činjenica i to ne možemo negirati. Želim isto tako vrlo kratko reći da je Europska investicijska banka bila prva institucija koja je krenula konkretno raditi na odgovor Europske unije e, na migracijsku krizu. Mi smo imali e, e, prijedlog za otpornost koje je vijeće u lipnju usvojilo. Mi sada još nekoliko tjedana u studenom pokrećemo tu aktivnost i mislimo da je to doista dobro postignuće. Mi smo naravno isto tako zabrinuti istodobno da naše kreditiranje Aziji, Latinskoj Americi i Istočnoj Europi će se jako smanjiti u idućih nekoliko godina ako se u trenutnim pregovorima o takozvanom mandatu za vanjsko kreditiranje Europske investicijske banke ništa ne promijeni. Mi tražimo 13 milijuna eura e, kao proračunsku e, u okviru proračunske provizije do 2020. godine i mi zapravo tražimo i pomoć drugih institucija u tome. To je možda mala suma, ali to može imati veliki učinak na te države. Što se tiče klime, mi smo najveća banka za e, klimatske projekte na svijetu, mislim tu nema sumnje u tome. mogu bih vam dosta dugo govoriti o tome što radimo. Mi smo najveći e, pozemljivači zelenih obveznica, mi smo najveći ulagači u e, zelenu ekonomiju i to ćemo i dalje ostati. I samo da dovršim sa jednom primjedbom o EFSI-u. Kao što znate, trenutno se pregovara o prožetku EFSI-a u vijeću. Mi smo jako ponosni prije svega na to što smo pružili toliko podršku Grčkoj, ali i drugim državama e, kojima je naša pomoć bila najviše potrebna, ali isto tako jasno želim naglasiti da bih očekivao i od Europskog parlamenta da s nama odredi termin za sastanak. Mi šest mjeseci već čekamo e, na termin za sastanak s vašim izvjestiteljima kako bi e, riješili onaj problem sporazuma o poslovnoj tajni i čudno je da Europski parlament ne može nam dati termin za sastanak, iako smo mi e, vam dali sve one ustupke koje ste od nas tražili, pa, se, pa bismo očekivali da biste nam i vi izašli u susret. Nismo čuli pitanje. Ne znam koji je najbolji način, ali molim vas da to učinite, jer mi čekamo već. Želim reći da smo mi napravili vama ustupke i da čekamo vaš odgovor. I rekao sam da je EFSI svima nama prioritet, a to je ono što čujem od vas. Pa bih rekao da je to ono što moramo baviti. Mi smo saslušali vaše razloge za zabrinutost i e, usvojili smo ih. Gospođo Beres, ne. Mi smo prihvatili praktički sve vaše zahtjeve. U to nema sumnje. E, Toliko sam slobodna da to spomenem zato što neću vrlo skoro imati priliku pred vama govoriti i preklinjati vas sa to, a to je nešto što mislim da treba što prije učiniti. Hvala vam lijepa, kao što sam rekao, mi smo svakako spremni dati vam detaljnije informacije. Prije nego što dam riječ izvjestitelju, htio bih eh, vam dati mogućnost postavljanja eh, pitanja u okviru spontanog javna za riječ. Gospodin Fernandez je jedan od tih ljudi. Hvala, zahvaljujem e, izvjestitelju i našim izvjestiteljima, osvijene naročito našemu Ivanu Katalinu. Želim iskoristiti priliku koju mi nudi ovo izvješće da postavim pitanje o parlamentarnom nadzoru i odgovornosti EIB-a E, jer to treba biti i isto kao i kod SBA. Je li SB odgovoran za monetarnu poliku, e, politiku Europske unije? Dakle, kao što je Europska središnja banka odgovorna za monetarnu politiku, EB je odgovoran za investicijsku politiku Europske unije. U slučaju SBA mi možemo postavljati i pitanja pismenim putem, imamo stalne monetarne dijaloge i tako dalje, međutim to nije slučaj sa investicijskom bankom. Dakle, trebamo biti uže uključeni u njezin rad. I također e, svake godine izrađujemo izvješće o EIB-u. Jesu li ikad preuzeti neki od naših prijedloga kako bi EIB to i prokomentirao, jer to se nikad nije dogodilo. Dakle, možete li nam reći jesu li uopće neki od naših prijedloga preuzeti i provedeni? Hvala vam e, na vašim odgovorima i još jednom zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima o sjeni. Javlja li se još tko za riječ? U redu da ću kratko mogućnost za odgovor, onda vraćam riječ izvjestitelju. Hvala gospodine Fernandez na ovoj izjavi. Istina je. E, postoji veliki interes za EIB i svakako će svima koristiti jedan e, jači dijalog između parlamenta i banke. Da pače, u ugovoru o povjerljivosti koje sam e, spomenuo namjerno, to je upravo i predviđeno zato jer e, smo mi ponudili takav mehanizam u tom smislu u vezi sa FCM, sada neću ulaziti u detalje, koji bi bio vrlo sličan onome koji postoji sa ESB-om. Zapravo postoje tri izvješća o EB-u Europskom parlamentu. Imate ovo izvješće gospodina Kircosa, imate i izvješće o EFSI-u. Mislim da su tu rokovi nešto dulji i imate još jedno izvješće gospođe Gressler iz odbora za nadzor proračuna. No, predsjednici, potpredsjednici i svi kolege i iz EIB-a su uvijek na raspolaganju parlamentu, ako treba izaći u susret nekim zahtjevima i ako razgovarate sa članovima drugih odbora, ređi, tran i tako dalje, čućete koliko smo i tamo bili prisutni. Hvala i na kraju izvjestiteljima riječ. Izvolite. Hvala. Želim zahvaliti kolegama na pozitivnoj ocjeni i na zanimljivim komentarima. Želim naravno e, reći da se zalažem za transparentnost i odgovornost, ali moj je pristup bio taj da je to izvješće o financijskim aktivnostima, a ne izvješće o proračunskom nadzoru. No to ne znači da nisam spreman na suradnju kako bi se tu uvrstili jasniji pozivi na transparentnost i odgovornost. Istovremeno želim naglasiti da banka mora moći naravno nastaviti sa svojim radom, mora ostati konkurentna i učinkovita i također da treba podvesti pod kontrolu upravne troškove, naročito kada je riječ o malim i srednjim poduzećima i mikropoduzećima. Dakle, tu ne bismo trebali imati previše složena pravila jer onima koji spadaju u kategoriju MSP-ova i mikropoduzeća je to potrebno. Također nekoliko riječi o klimatskoj zaštiti. Dakle, tu postoji zanimljiv dijalog i naravno izvješće poboljšano uzimajući u obzir naravno činjenicu da je EIB vrlo snažna i uspješna europska institucija. Hvala. Hvala našem izvjestitelju. Dakle, kalendar je kako slijedi. Rok za ulaganje amandmana 19.10. razmatranje amandmana 28. studenoga, glasovanje 29. studenoga i e, na razmatranju na plenarnoj sjednici u drugom krugu u prosincu. Hvala i hvala također predstavniku Europske investicijske banke. Prelazimo sada na 14. točku dnevnog reda. Pristup poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca. Izvjestitelj je Emanuel Morel za razmatranje nacrta izvješća. Izvolite, gospodine Morel, imate riječ. Euh, Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ovo je skromno izvješće e, koje se odnosi na nedavne događaje, na sve one fiskalne skandale koje znamo i koje su na svjetlo dana doveli pitanje stvarnog vlasništva. E, mi vidimo da često se koriste niz poduzeća ili se koriste lažna poduzeća što onda e, omogućuje nama da znamo tko posjeduje ta poduzeća i e, to omogućava izbjegavanje plaćana poreza. Porezna tijela bi se naravno trebalo boriti pri toga, isto tako se to tiče pranja novca i financiranja e, terorizma. E, sada radimo na ovoj direktivi kako bismo vidjeli tko su ti ljudi e, i kako bismo isto tako znali tko su stani vlasnički putem jedne sekuritizirane baze podataka vlasništva, što će zatim porezna tijela moći uh, uvidjeti. To je zapravo ono što Europska komisija radi u prvih nekoliko mjeseci, a porezna tijela sada imaju samo neizravni pristup i ne mogu uvijek pristupiti svim podacima. Ti podaci su ipak od ključne važnosti kako bi se vidjeli um, oni koji varaju. Iz toga e, Europska komisija sada predlaže paralelno i ovaj tekst gdje e, se traži horizontalni izravni pristup e, podacima o osvanom vlasništvu za porezna tijela. To je dakle dobrodošli tekst koji potvrđuje da kada to hoće Europska komisija može e, se založiti i za veliku transparentnost i da je to nešto što ju motivira. Ipak, ja mislim da je ovaj projekt dosta nepotpun, uzevši u obzir samu ambiciju, sam opseg tog projekta, jer u okviru borbe protiv porezne optimizacije ili utaje poreza je važno ne samo dobiti informacije, već ih i izmijeniti, da dakle e, svi dionici izmjenjuju sve podatke. I e, tu se dakle stavlja naglasak na operativnu suradnju i to je ono što želimo pomenuti u ovom tekstu. Zbog toga sam ja predložio e, ova direktiva će postati alat unatoč negodovanja vijeća koje svaki put pokušava spriječiti volju parlamenta i komisije da se ide korak dalje i dakle koji pokušava spriječiti da se odvija automatska razmjena između poreznih tijela. Treba shvatiti da je tu parlament samo e, u postupku davanja odobrenja. Tu se i dalje traži vrlo minimalne odluke, a mi bismo trebali predstaviti volju građana koji traže više transparentnosti i veću ambicioznost teksta. To je ukratko ono što ovdje nalazimo. I e, ne sumnjam da će svi kolege sa, iz svih kluba zastupnika biti e, uz mene i da nam želimo podupiti komisiju kada se radi o onim najgorućim i najhitnijim pitanjima poput ovih. Hvala. Hvala. izvjestitelju u sjeni EPP-a. Ima riječ gospodin Van Denken Hvala. Izmjene i dopune u posljednjih pet godina ove direktive održavaju brzinu kojom su zemlje članice uvele transparentnost pod pritiskom javnog mnjenja. Ovo je možda na prvi pogled e, stručni predmet, ali je zapravo ključna karika u borbi protiv utajevanja poreza. Kako bismo to ostvarili, onda sva nadležna tijela u zemljama članicama, ali i prekogranično moraju nastupati zajedno. Dakle, to je ključan preduvjet e, što podrazumijeva također i okupljanje informacija što bi nam omogućilo da otkrijemo i sofisticiranije oblike utaje poreza. Zbog toga porezna tijela u svakoj zemlji članici mora imati pristupa informacijama koje se prikupljaju u okviru odredaba protiv pranja novca, naročito odredaba koje se odnose na uzemne fondove i na druga društva. Ja predlažem kažem sljedeće. Dakle, e, do kraja 2017. nažalost nećemo moći to ostvariti. Trebali bismo si zadati neki izadiviji rok kao što predlaže izvjestitelj. Izvjestitelj u svojem prijedlogu traži da se spomene i krajnje korisnika, ali također je obveza automatske razmjene informacija. Ja se slažem u načelu, o pitanju automatske razmjene informacija, no to ne bi smio biti prioritet. E, kao prvo treba dati prednost nacionalnim tijelima, a onda bismo mogli povezati e, registre krajnjih korisnika međusobno kao što je predviđeno u direktivi protiv pranja novca. Dakle, kao prvo treba provjeriti dovodi ta automatska razmjena informacija do dodatne vrijednosti i osim što se samo povezuju u međusobnoj registri, nije li možda to pretjerana mjera u odnosu na svrhu? Pilot projekti za e, razmjenu informacija još uvijek nisu ostvareni zato jer postoje tu kritični aspekte, Dakle, drugim riječima, namjera izvjestitelja za prekogranični pristup ovim informacijama je e, hvale vrijedna, no treba vidjeti je li to također izvedivo na automatski način. Hvala. U ime ECR-a Hvala. Želim i zahvaliti izvjestitelju na vrlo dobrom izvješću. Imamo značajne napredke u razmjeni informacija o poreznim pitanjima, no postoje također i neki nedostaci u međunarodnoj suradnji i to pokazuju i Panama Papers i Bahamas Leaks, što traži da, e, znači da treba veća transparentnost i komisija iznosi prijedlog upravo u tom pravcu, dakle potiče suradnje između nacionalnih tijela i jača njihove kapacitete u borbi protiv pranja novca za budućnost. Nacionalna porezna tijela imaju pravo na informacije o, o korisnicima i također e, na bolju razmjenu informacija kada je riječ naročito o, dužnoj pozornosti. Te dodatne mjere su korisne za porezna tijela, no u prijedlogu komisije treba još nešto pojasniti kada je riječ o nacionalnom zakonodavstvu. U prijedlogu treba pojasniti područje primjene i također obvezu pružanja informacija također trebamo pojasniti ide li to ruku pod ruku sa e, izmjenama direktive o pranju novca i li to pravo na informiranje tijela o pranju novca. I to treba izbjeći također i dvostruko izvješćivanje o pranju novca. Zatim, se sustav e, banaka bi također e, trebala biti informacija koja se dostavlja poreznim tijelima što bi pomoglo u suradnji i naravno to treba procijeniti kada jednom taj sustav bude uspostavljen u mojoj zemlji, on još ne postoji. No u ovom e, trenutku prilog komisije ide u dobrom smjeru i jača naše kapacitete u borbi protiv pranja novca. Također informacije zviždača treba temeljito istražiti kako bi se gonilo vaš poreza i radujem se daljnoj suradnji između izvjestitelja u Sjeni. Hvala. Gospodin Šamon, u ime Alda. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja mijenjam e, gospodina Torvalca, kao što je to malo čas učinila Silvi Gular, on je izvestio u Sjeni i on nije bio, da, nije mogao danas doći, ali koji će naravno se nastaviti baviti s time. Reći ću to na francuskom, zato što ne mogu govoriti švedski kao gospodin Torvalds a mogu to reći na e, jeziku izvjestitelja, dakle na jeziku molijera. Gospodin Torvalca, ja ću dodati ponešto i mog mišljenja, smatra da ovo izvješće je vrlo važno i da nije skromno, kao što je to i sam izvjestitelj skromno rekao. I Alde je jako zadovoljan s time što je i Europska komisija iznijela prijedlog o ovome zato što gospodin Torvalds kao i cijeli klub zastupnika ALDE ima velike ambicije vezano uz to da se moramo boriti protiv e, porezne e, utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. A kako i ne bismo to učinili ako želimo da se osigura budućnost Europe. Građanima je dosta ovakve vrste krađe bih eh, odvjetnika eh, i pisaruša eh, koji im onemogućuju da žive u dobro povezanom društvu. Isto je to vrlo važan politički instrument o čemu razgovaramo. A to treba ići ruku pod ruku, pomišljeno gospoda gospodina Torvalca, sa ažuriranjem detektive o protiv pranja novca. to je onda još jedan dodatan e, komad u toj slagalici povezanu sa izvješćem gospodina Morela. On zahvaljuje izvjestitelju, smatra da je ovo dobro ishodište, da je ovo korak u dobrom smjeru i to po pitanju mnogih elemenata. U klubu zastupnika ALDE e, svi potječu na to, a i gospodin Torvald to čini da smo mi, a i on, dugo vremena već e, se zalagali za automatsku razmjenu informacija. To je jedno od onih pitanja gdje europska integracija još trenutno ne funkcionira i to je velika šteta, to je jako žalosno kažem integracija, ne kažem namjeno samo suradnja, jer suradnja to imamo i sa Kajmanskim otocima i sa Kanadom, ne kažem integracija, a jedna vrsta integracije je isto tako i automatska razmjena e, podataka. A izgovor je u potpunosti neutemeljen. Zašto netko želi što sakriti, zar ne? Gospodin Tolac je zadovoljan s time što to izvješće naglašava jer je to nešto vrlo važno. Također, on s izvjestiteljem dijeli zabrinutost vezano uz vremenski kalendar. Kaže da trebamo biti ambiciozni, ali istodobno i realistični. I eto, mislim da će se uspjeti postići sporazum i naravno gospodin Torvald će e, iznijeti konstruktivne i konkretne primjedbe e, na ovo izvješće koje je dobar temelj i u potpunosti uvjeren da će ovaj rad dovesti do vrlo konstruktivnog stajališta parlamenta, oni se s time misli u potpunosti pozabaviti i posvetiti tome i da će to ukloniti e, ovu jednu ranu Europske unije koju predstavlja e, utaja poreza koja se kad kad odbija unutar Europske a kad kad izvan Europske unije. Hvala. Hvala. Miguel Viegas u ime Mi također pozorno pratimo ovu reviziju direktive kojom se želi uključiti i informacije koje će poslužiti protiv eh, pranja novca i kojom se želi osnažiti administrativna suradnja između poreznih tijela zemalja članica. Pitanje pranja novca je od ključne važnosti. Ova odluka da se samostalno kriminalizira pranje novca je doista izuzetno važna. To je vrlo složena bitka jer znamo koliko su kreativni i kojim se raznim načinima služe oni koji na više manje legalan način peru novac. Ovaj složeni postupak e, revizija koja slijede jedna za drugom želi postupeno proširiti lepezu subjekata koji su uključeni u razmjenu informacija u vezi sa sumnjivim aktivnostima. Postoje i određeni kriteriji temeljem kojih se pokreće postupak kad se ostvare određeni uvjeti. Mi smo svjesni potrebe za razmjenom informacija i za jačanjem instrumenata kojima se želi razotkriti identitet osoba koje se kriju iza različitih zaklada, subjekata i tako dalje. Te informacije su doista značajne. Ono što mi možemo učiniti u Europskom parlamentu ovisi o prijenosu direktive u nacionalno uređenje i učinkovitost cijelog procesa ovisit će o sredstvima i novčanima i druge vrste koje će zemlje članice dati poreznim tijelima kako bi ona ostvarila čitav niz zamisli koje nam se čine zanimljivima i kojima ćemo mi naravno dati svoj doprinos. Hvala. Molly Scott Cato ima riječ. Hvala. Ovo zakonodavstvo je važan dio borbe protiv utaje poreza i pranja novca. Potreba za međunarodnom e, razmjenom informacija je međunarodno priznata kao što je i e, rekao izvjestitelj u svojim komentarima pred ovim odborom. U tom smislu svi trebamo vršiti pritisak na SAD kako bi ratificirao multilateralnu konvenciju o uzajamnoj pravnoj pomoći u poreznim pitanjima OECD-a. No, vratimo se u Europskoj uniji ova direktiva usklađuje različita nacionalna zakonodavstva kako bi pružala ravnopravni pristup informacijama o pranju novca i o vlasnicima, korisnicima, poreznim upravama. No, također niz e, svrha koje se koristi pranja novca zapravo je e, vrlo netransparentna i također ne razotkriva e, ona pitanja koja su otvorena upravo skandalima u Bahami i na Bahamima i u Panami. E, i mi zapravo ne koristimo vezu između borbe protiv pranja novca i utaje poreza kako bismo se istovremeno borili protiv oba problema iskorištavajući institucionalne e, e, informacije i, i sinergije u postupcima. I još nekoliko riječi o datumu za preuzimanje ove direktive u nacionalno zakonodavstvo. To je od najvećeg prioriteta i zbog toga to treba što prije provesti Naravno, ja sam zabrinuta kao britanska zastupnica zato jer bih htjela da eh, se postupak utvrdi prije nego što se počne govoriti o izlasku. Također, eh, pristup poreznih tijela informacijama ne smije eh, predstavljati preveliko opterećenje za nacionalno zakonodavstvo. Tako da na prvi pogled želimo zadržati da e, preuzimanje bude početkom 2017. godine u siječnju, no koliko čujemo od izvjestitelja, on će značajno proširiti prijedlog komisije kako bi obuhvatio ne samo pristup informacijama, nego i automatsku razmjenu informacija i obveznu razmjenu informacija. I ako se to ostvari, onda ćemo mi e, biti otvoreni također i za pomicanje roka za to, tako da evo, očekujemo dalje rasprave o tome. Hvala vam. Želi li ENF uzeti riječ? Ne. Onda vraćam riječ izvjestitelju. Izvolite, gospodine Morel. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ova razmjena je bila vrlo bogata, ali evo, iz toga vidim da su svi kolege osim ovih čisto tehničkih aspekata u tom tekstu, e, shvatili za to jednu političku realnost. E, kolega je to dobro rekao kada je rekao da je to otvorena rana, dakle to je upravo to, svo to namještanje, sve to što smo vidjeli pomoću zviždača iz mjeseca u mjesec, e, to daje vrlo lošu sliku o Europskoj uniji i o ideju i idealu Europske unije, zbog toga moramo brzo reagirati. A treba isto tako uvidjeti Ja nisam uvijek jako blagonaklon prema Europskoj komisiji, ali tu treba ipak reći da je zahvaljujući prijedlogu Moskovisiju Europska komisija se vrlo brzo angažirala i shvatila simboličku i političku vrijednost ovog pitanja. E, za precizniji odgovor kolegama mogu reći da, kao prvo, e, kolega iz Pučana je to rekao, E, došlo je do stvarnog e, napretka u tom sustavu razmjene informacija između država, e, sustav kojeg nije bilo prije nekoliko godina. Mi smo dodali izvješćivanje po državama, to je bilo DAK 4, zatim smo dodali i DAK 3 i sada imamo i DAK 5, to su dakle podaci o stvarnim vlasnicima. Zašto inzistiram na automatskoj razmjeni informacije i pokušavam u to uvjeriti kolege iz Pučana. Evo jedan vrlo jasan primjer. Njemačka vlada, porezna tijela uz Njemačke, e, njima su potrebne informacije o njemačkim građanima koji primjerice posjeduju u Irskoj ili Luksemburgu nešto. Luksemburg ima te informacije, zahvaljujući tekstovima o kojima smo mi glasali, ali nisu obavezni te podatke predati njemačkim poreznim tijelima. A naravno, ako želimo poboljšati sustav, nam je potrebna ta automatska razmjena informacija o stvarnim vlasnicima i zbog toga ja insistiram na tome. Europska komisija e, je tu iznala dobar prijedlog, ali ne ide doliko daleko i ne, ide s tim dovoljno brzo. Što se tiče pitanja o vremenskom kalendaru, gospođa Scott Mato je rekla da treba ići vrlo brzo s time. A zašto ja predlažem 2017. E, godinu? a ne kraj 2017. godine. Požuriti se je dobro, ali e, većina nije spremna za to. I stoga sam ja realističan i tu imamo dakle političke ambicije, ali imamo i e, realnu sliku svega toga što možemo kada učiniti. I potrebno je vrijeme da se to sve izgradi. Za one kolege koji ukljevaju, mislim da je važno usvojiti automatsku razinu informacija. Vi ste svi vidjeli da politička gledano se tu radi o tekstu koji je vrlo važan za naše građane, a na nama je da s jednostavnim riječnikom i e, s političkim formulacijama e, pojednostavimo ovaj tekst, jer inače će on možda biti samo tehnički vrlo složen. Još jednom e, kolege iz Pučana, u komisiji o pandemskim dokumentama su vaši kolege ipak za automatsku razmjenu informacija. Dakle, vidimo da osim onih tradicionalnih razlika i razilaženja postoji ipak e, jednoglasje oko toga da trebamo vrlo brzo djelovati protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Hvala vam na ovoj razmeni i siguran, sam da ćemo izraditi vrlo podnosne kompromise. Uh, Hvala lijepa. I izvjestitelju i izvjestiteljima o sjeni. Dakle, rok za ulaganje amandmana je 18. listopada 2016. u 12 sati. Razmatranje amandmana je 9. studenoga. Glasovanje je predviđeno 10. studenoga u odboru i na drugom plenarnom zasjedanju u studenome. Dakle, imamo glasovanje u 16.50, tako da ćemo sada napraviti pauzu 20 minuta. Hvala.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 o maržama za ne rješene OTC derivate, te traži parlament da ne prigovara na to i nakon konzultacija sa koordinatorima na te uz e, dogovor sa Wernerom Langenom, izvjestiteljem za Emir, kao i nakon rasprave konzultacijama s našim američkim prijateljima CTCA, odbor Ekon je konzultirao sve članove pismenim postupkom o mogućem neulaganju pregovora u skladu sa člankom 105 poslovnika. Postupak je pismeno započen s obzirom na hitnost za nacrt prigovora i njemu će se raspravljati na plenarnoj listopadu broj 2. Svi su dobili informacije o tome i uložit će se što je prije moguće kako bismo se pobrinuli da Europska unija uspije poštivati sve međunarodne obveze i ispuni zahtjeve koje su pred njima sa odgovarajućim vremenskim rokom. Jučer na večer je završen pismeni postupak, nitko nije e, izrazio suprotstavljanje toma, tako da bih zaključio da je sada to usvojeno na odboru kroz pismeni postupak te ću uputiti pismo konferenciji predsjednika odbora sa nacetom preporuke te će se tražiti da se uproslijedi ovaj dokument na plenarnu u listopadu broj 2. Možemo polako prijeći na glasanje sada. Najprije najprije probno glasanje, molim vas, glasanje je otvoreno, probno glasanje. Još dvoje kolega. One EPP too many. Still one EPP too many.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 Okay, good. So, okay, he's also looking for the car. Excellent. So we start with the draft report by Mr. Izvješće Stolijan. Uspostava programa Unije za podopiranje posebnih aktivnosti u području financijskog izvještavanja i revizije 2014. do 2020. Uh, we put to the vote and block uh, uh amendment u bloku amandmani 15, 16, 17, više 13. Tko je za? Protiv. Odbijeno. Amandman 18. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 19. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 20. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 21. Za. Protiv. Suzdržani suzdržani, usvojeno. 22 za, provjerit ćemo elektronički 22, glasanje je otvoreno. Jedan EPP previše, glasanje je zatvoreno. Odbijeno, amadman 23 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički 23. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Dva, amandman 2 za, protiv. Suzdržani. Odbijeno. 4 za, protiv. Suzdržani odbijeno, 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 10 za, protiv, Provjerimo elektronički 10 glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 11 za. Protiv suzdržani osvojeno. 12 za. Protiv suzdržani osvojeno. 14 za. Protiv suzdržani Odbijeno. Glasamo izjava najprije. Izvolite. Na temelju rasprave sa svim izvjestiteljima u Sijeni dogovoreno je da se započne s trijalogom tek nakon sastanka i da gdje će Europska komisija razmotriti neke od naših zahtjeva vezano uz EFRAG. Hvala vam. No naravno prije nego što to izjasnite moramo usvojiti tekst. Glasanje o cijelokopnom tekstu s amandmanima je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 47 za, 48 zapravo. 2 protiv 7 suzdržanih. Glasamo o legislativnoj rezoluciji poimenično i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. I dakle, sada prije nego što, kao što ste rekli, stupimo u pregovore, prijemamo na znanje vašu izjavu i na temelju te izjave te usvojenog teksta možemo glasati o odluci da se otvore pregovori, glasanje je otvoreno. Glasanje elektroničko, poimenično. Glasanje je zatvoreno. imamo kvalificiranu većinu, tako da možemo započeti s pregovorima. Čestitam izvjestitelju. Prelazimo na drugo izvješće, izvješće Langen prema konačnom sustavu PDV-a i borba protiv prevara u području PDV-a. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 37 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 38 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 40 za 39 se ne razmatra, pretpostavljam ni izvorni tekst, pa onda amandman 40 sljedeći za protiv, suzdržani, odbijeno. 41 za protiv, suzdržani, odbijeno. Izvorni tekst za protiv, suzdržani, usvojeno. 42 za protiv, suzdržani, odbijeno, 43 za, protiv. Pokažite jasno ruke, provjerit ćemo 43, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 44. amandman za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasamo i o izvornom tekstu. Ne, onda 46 i 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48, 49 za, protiv, provjerimo elektronički 48, 49. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 51 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjerimo elektronički 51, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Izvrni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 52 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 53 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 54 za, protiv, Provjerimo elektronički 54. Glasanje je otvoreno. Odbijeno. 55 za protiv. Provjerimo elektronički 55. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. 56 za, protiv suzdržani usvojeno, 58 za, protiv suzdržani usvojeno, 59 se ne razmatra, 62 za, protiv suzdržani odbijeno, 63 za, protiv suzdržani usvojeno, 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 65 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 66 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 67 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 69 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 s usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvojeno. 73 za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronički, 73 Zatvoreno je. Odbijeno 74 za protiv. Suzdržani usvojeno. 75 za protiv. Suzdržani usvojeno. 76 77 za protiv. Suzdržani odbijeno. 78 za protiv. Suzdržani usvojeno. 79 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 80 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 83 za, protiv suzdržani usvojeno, 84 za protiv. Provjerimo elektronički 84. glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 91 za, protiv, odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvrni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. 94, 95 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 97 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 97 elektronička provjera. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 98 za protiv suzdržani odbijeno. Izvrni tekst za protiv suzdržani usvojeno. 102 za protiv suzdržani odbijeno. 104 najprije kompromis B za protiv suzdržani usvojeno, 113 za protiv suzdržani usvojeno, kompromis B, novi u dva dijela, prvi dio za protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za protiv suzdržani usvojeno, kompromis C u dva dijela, prvi dio za protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 131 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis D za, protiv, suzdržani, usvojeno. 140 za, protiv, Sto četrdeset elektronički. usvojeno. Kompromis eu četiri dijela, prvi dio za, protiv suzdržani usvojeno, drugi dio za, protiv. provjerim elektronički drugi dio. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Treći dio. Uz usmeni amandman. Za protiv. Provjerimo elektronički glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Četvrti dio uz amandman zelenih za protiv suzdržani usvojeno. 150 za protiv suzdržani. Provjerimo elektronički 150. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 151 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 153 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 154 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 156 za, protiv, suzdržani odbijeno, 157 za, protiv, suzdržani, odbijeno, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno, 158 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 160 i 161 i 162 za, protiv, provjerimo elektronički, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 163 za protiv. Suzdržani odbijeno. Izvorni tekst za protiv. Provjerujemo elektronički. usvojeno. 164 165 za protiv, suzdržani, usvojeno. 166 za protiv, suzdržan, protiv, odbijeno. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvojeno. 176 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Provjerimo elektronički. Glasanje zatvoreno. Odbijena 177 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis G za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis H za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 196 za protiv suzdržani usvojeno. 197 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis HA novi za protiv suzdržani usvojeno. Amandman 203 za protiv, suzdržani, usvojeno, a 204 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 205 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 206 za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, na provjerimo elektronički, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno za jedan glas. 207. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 208. Za, protiv. Provjerimo elektronički. 208. Glasanje je otvoreno. Vote is closed. Yeah. Glasovanje je završeno. Usvaja se. 209. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Ispričavam se. Pučani. 209 za. Usvaja se. 210. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 211. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 212 tko je za, protiv, sudržani, odbija se. Moram glasati u izvornom tekstu? Ne. 213 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 214 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 215 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 218 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 219, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 220, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 221, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 222, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 223, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 224, tko je za, protiv, služeni, usvaja se 225, tko je za, protiv, služeni, usvaja se 228, tko je za, protiv, služeni, usvaja se 231, tko je za, protiv, služeni, odbija se 232, za, protiv, služeni, usvaja se 233, za, protiv, suzdržani, Usvaja se 2, 3, 4, 2, 3, 5, tko je za, protiv, Sudržani. odbija se 2, 3, 6, tko je za, protiv, Sudržani. usvaja se 2, 3, 7, tko je za, 2, 3, 8, ispričava se predsjedavajući, dakle, zapropazimo na 2, 3, 9, tko je za protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 2. Možemo li glasovati skupo, skupno od kont 2 do kont 10? Ne. Dobro, zato nam je potreban konsenzus. Dakle, kont 2, tko za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 3, za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 4, za? Protiv, suzdržani, odbija se. Kont 6, za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kont 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kont 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se kon 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se kon 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se kon 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se, libe 3, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, libe 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, libe 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se, libe 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, sve to skupno, dakle citati i uvodne izjave od citata broj 1 do libe 5. Tko je za? Protiv sužani usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv sužani usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv sužani usvaja se. Vi niste bili za? Ispričavam se. Vidio sam plus. Ispričavam se. Peti amandman. Otvaram glasanje. U redu, glasanje je završeno. Odbija se. Izvani tekst onda. Uvodni izjave B, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo izvani tekst. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. je izjava C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sedmi amandman. Za? Protiv? Suzdržani? To ćemo provjeriti. Ne. Kompromis I. Prvi dio. Tko je za? protiv, služeni, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, provjerit ćemo. Drugi dio kompromisa broj 1. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 12. amandman tko je za, protiv, suženi, usvaja se. 13. amandman za, protiv, služeni, usvaja se. 14. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. za,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 protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, odbija se. Provjera 29. amandmana otvaram glasanje. Čudna većina. Još dvoje trebaju glasati. Glasanje je završeno. Usvaja se. Sada 30. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Izvoljni tekst. Dakle, uvodna izjava i. Da. Tko je za? Protiv suzdržani, usvaja se. 32. Tko je za? protiv, suzdržani. se 32. amandmana. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Odbija se izvorni tekst. Uvodna izjava J. Tko je za? Tko je protiv? Kako pučani glasuju u tome? Za. Dobro. Dobro, ne vidim da provjerit ćemo. Izvorni tekst, uvodna izjava je. A sada vidim da izgleda da, se usvaja. Još neki kolega moraju glasovati. Glasanje je završeno. Zatvaram glasanje. Da, usvaja se. moramo glasati skupno, zapravo možemo glasati od A do D, kont i libet koji je za, protiv suženi usvaja se. I sada glasamo o tekstu u izmjenom obliku. Glasanje je poimenično, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. 47 za, 5 protiv, 5 suzdržanih. Mm, čestitamo izvjestitelju. Now we move to Alfred Sant report. Sad prelazimo na izvješće Alfreda Santa u europskom semestru. Kompromis AS, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis eh, A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis C, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis CA, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D, tko je za? Sa glasovanjem po dijelovima, dakle prvi dio, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio, tko je za? Protiv suzdržani odbija se. Kompromis I, to jest E, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 1110 koji je za protiv služeni za. Kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis G koji je za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 146. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 163. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis I za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 180. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 185 za, protiv, suzdržani, odbija se. 186 za, protiv, suzdržani, odbija se. 188 za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis je u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 198 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis K u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 240. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 221. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 222. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 223. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 224. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis L. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 242. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis um, M. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 253. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 257. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 259. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis N. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 283. amandman, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 275 e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis O u dva dijela, e, to e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 286 za, protiv, suzdržani, odbija se. 288 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis P u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv služani usvaja se. Drugi dio za, protiv, provjerit ćemo drugi dio, glasanje otvoreno. Nisam to prije vidio, dakle odbija se. I jedan glas od pučana je suvišan, uspotečeno. Jedan pučan je bio previše, ali u svakom slučaju se odbija. Dakle, 303 za, protiv suzdržani, odbija se. Kompromis Q za, protiv suzdržani, usvaja se. 217 za, protiv suzdržani, odbija se. 319 za, protiv, suzdržani, odbija se. 320 za, protiv, suzdržani, odbija se. 321 za, protiv, suzdržani, odbija se. 326 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim moramo dodati novi podnaslov. Dajemo još jedan dodatni podnaslov to mišljenju koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I još jedan e, drugi, da, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim prelazimo na MPL sedmi stavak, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ample, deveti stavak, za, protiv, suzdržani odbija se. MPL stavak deseti za, protiv suzdržani odbija se. jedanesti stavak MPL tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Zatim prelazimo na zadnju rečenicu MPL stavka 14. tko je za, protiv suzdržani usvaja se. M plus stavak 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. M plus 17. stavak za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. M plus 21. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se plus 29, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. plus 34, za? Protiv, suzdržani, odbija se. plus 35, za? Protiv, suzdržani, odbija se. plus 38, za? Protiv, suzdržani, odbija se. MPL 39 za, protiv, suzdržani odbija se. MPL 40 za, protiv, suzdržani odbija se. MPL 42 za, protiv, suzdržani odbija se. E, pod naslov hotela treba dodati unutarnje tržište prijedjela veznog uz imko. Ne, o tome nećemo glasati. Zašto ne? Da, glasujemo. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. E, imko 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Imko 3 za, protiv suzdržani usvaja se. Imko 10 za, protiv suzdržani usvaja se. Zatim možemo možda skupno glasovati od IMKO 11 do IMKO 15. Ne, IMKO 11 koji je za, protiv suzdržani usvaja se. IMKO 12 za, Protiv. Nisam siguran za ALDE, pa ćemo glasati o Imko 12. Glasanje otvoreno. Glasanje je završeno. Odbija se. I to se izjednačenim brojem glasova. Imko 13 tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Imko 14 za protiv, suzdržani, usvaja se. Imko 15 za, protiv. Provjerit ćemo Imko 15. Glasanje je otvoreno. Imko 15. Jedan glas pučena previše. Glasanje je završeno. Usvaja se. Novi podnaslov regionalne politike, tko je za protiv suženi usvaja se. Regiji treći stavak za protiv suzdržani odvija se. Novi podnaslov imamo dakle tu jedan podnaslov bez sadržaja. Da, taj podnaslov eh, se ne razmatra. Pod naslov kultura i obrazovanje, tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kult šest, za. Protiv. Provjerit ćemo. Kult šest. Otvaram glasanje. Molim kolege da glasuju. Glasanje je završeno odbija se. Kult 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kult 12 za, protiv. EKR er je za, da. U redu, glasat ćemo u kult 12. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Izjednačen broj glasova odbija se jako kontovezno pitanje. Kul 17, koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kult 18, koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kult 20, za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dakle, opet nismo ni jedan taj stavak e, usvojili, dakle pod nas propada kompromis a za protiv suzdržani usvaja se, e, sedmi amandman za protiv suzdržani odbija se, kompromis A N za protiv suzdržani usvaja se, kompromis A O za protiv suzdržani usvaja se, amandman 24. za protiv suzdržani, odbija se 25 za, protiv, suzdržani, odbija se 27 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis AP za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis AQV za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis AR za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman 51 za, protiv, suzdržani, odbija se 52 za,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 Usvaja se drugi amandman za protiv suzdržani mm, odbija se. Izvorni tekst za protiv suzdržani usvaja se. Treći amandman za protiv suzdržani odbija se. Četvrti amandman za protiv suzdržani odbija se. Glasujemo o tekstu u izmijenjenom obliku. Pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. 39 za, 14 protiv, 4 glasa suzdržana. Čestitke izvjestitelju. And now we move to Ole A sada prelazimo na izvješće Ole Ludvigsona o zelenoj knjizi o maloprodajnim financijskim uslugama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 E, najavljujem da što se tiče amandmana 239 da imamo zahtjev za glasanje podjelovanje u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata. Dakle, prvi dio će biti cijeli amandman bez riječi legislativ zakonodavno, a drugi dio će onda biti sa riječu legislativ zakonodavno. Kompromis D, prvi dio, tko je za, protiv, suženi, usvaja se drugi dio, za, protiv, suženi, usvaja se. Imko 8 za, protiv, suženi. Odbija se. Kompromis E za. Protiv. Kompromis E. Na mom popisu ne stoji to. U redu dobro da znam. Dakle, to je u dva dijela. Ali ovo je popis za moj klub zastupnika, pa nisam siguran imate li vi ovdje naznačeno glasovanju djelovanjem, glasovanju djelovima. Što je s mojim popisom? Iz praktičnih razloga ja slijedim e, popis e, za glasanje za e, klub socijaldemokrata, pa mi se nadam barem da, da je netičan svemu što imamo glasati. Dakle, kompromis E, prvi dio tko je za, protiv služenja usvaja se, drugi dio za, protiv suženi usvaja se, kompromis F za, protiv suženi usvaja se, imko 5 za protiv služani odbija se INKO 7 za protiv suženi. odbija se INKO 13 za protiv sužani. odbija se kompromis G mogu promijeniti popis za glasovanje mogu li dobiti drugu kopiju Compromise G Kompromis G u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suženi, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 77. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis H u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suženi usvaja se. Kompromis I s usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis je. A vi ste bili protiv? Ispričavam se. Želim se da ste za. Provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Ispričavam se, gospodine predsjedavajući, za sada automatski uključujemo usmeni amandman. Da, to stoji na glasačkom popisu. Ako nema prigovora, e, to je bilo najavljeno, pa pretpostavljam da nam možete naznačiti unaprijed ako se želite protiviti usmenom amandmanu. U svakom slučaju, Glasujemo sada o kompromisnom amandmanu sa usmenim amandmanom. I još e, to je kolega treba glasati. Tvoje kolega. U redu, ne žele. Glasanje je završeno. Odbija se. Onda moramo glasati o kompromisu bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? posluženi. Usvaja se kompromis je. Tko je za? Protiv? Sužani? Usvaja se. Amandman 113. Za? Protiv? Sužani? Usvaja se. 117. Za? Protiv? Sužani? Usvaja se. Kompromis K u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Sužani? Usvaja se. Drugi dio. Za? Protiv? Sužani? Usvaja se. Amandman 128. Tko je za? Protiv? Sužani? Usvaja se. 129. za protiv suženi odbija se. 131. za protiv suženi odbija se. 132. za protiv suzdržani odbija se. 133. za protiv Provjerit ćemo 133. amandman. Otvaram glasanje. Vote is closed. Glasanje je završeno. Usvaja se 135 za, protiv suženi usvaja se, 136 za, protiv suženi odbija se, 139 za, za 139. Vi ste protiv. Provjerit ćemo. 139. amandman. Nismo danas sinhronizirani. No, the president is quick, but you have to follow. <laughs> Vote is closed. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sa dva glasa razlike. Imko 11 sa protiv. Is open. Imko 11. Otvaram glasanje. is closed. Adopted compromise Usvaja se kompromis L u tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, provjera drugog dijela, otvoren glasovanje. Zatvoram. Usvaja se sa jednim votom razlike, glasom razlike. Against. Treći dio za, protiv, suzdržani odbija se. 143. 153 za, protiv suzdržani odbija se, 154 za, protiv suzdržani usvoja se, 155 za, protiv suzdržani usvoja se, 156 za, protiv suzdržani usvoja se, ali vjerit ćemo 156. amandman, otvoran glasovanje. Vote is Closed. Zatvoram. Usvaja se. 157 za, protiv suzdržani odbija se. 158 za, protiv suzdržani odbija se. 159 za, protiv suzdržani odbija se. Izvorni tekst za, Učani izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 161, ne, 160 odbačen, predsjednik se ispričava. 161 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. 163 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 164 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis M za, u dva dijela, isprike predsjednika za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis N u tri dijela, prvi dio je imate u četiri dijela. Ne znam. No, it's part one, It detects without these words and without these words. Second so the first part is composed of two... Prvi dio se sastoji od dva brisanja, ali o njima glasujemo zajedno. Dakle, imamo tri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio za, protiv. Mislim da je usvojeno, ali provjerit ćemo. otvoran glasanje. is closed. Zatvoram. Izjednačeno, dakle, odbija se. Amandman 179. za protiv suzrani odbija se. 187. za protiv suzdržani provjerit ćemo. Otvoram glasanje. Zatvoram odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, provjera, otvoran glasanje, 189. amandman. Zatvoran glasanje, odbija se, jednim glasim razlike. 191 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis O sa usmenim amandmanom za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 199 za, protiv suzdržani odbija se. Provjerit ćemo. EPP je za opet nisam vidio dobro. 199. Otvaram glasovanje. Zatoram. Odbija se. Kompromis P za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis Q za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 244 za, protiv suzdržani usvaja se. Imko 18 za, protiv suzdržani odbija se. Imko 21 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis R za, protiv suzdržani, usvaja se. 220. amandman za, protiv, provjera. 220. amandman, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis S za protiv, suzdržani, usvaja se. dva, jedan odgovarajući dio 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 229 za, protiv, suzdržani, odbija se. 230 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis T u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva, pet, za, protiv. Provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 236 za protiv suzdržani odbija se 237 za protiv suzdržani usvaja se 238 za protiv provjera otvaram glasovanje Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. 239 u dva dijela. Prvi dio bez riječi leđezati za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani odbija se. 240 za Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram, odbija se. 271 za, protiv. Suzdržani, odbija se. Provjera.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 Ne žele. Dakle, zatvaram. Usvaja se. 1, 3, 4 za. Ne razmatra se. 2, 4, 1 za. Protiv. Suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Vote is closed. Zatvaram. Odbija se. 242 za. Protiv. suzržani usvaja se. 246 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 247 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 248 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 249 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Izvorni tekst pod naslov 2 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis U dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv provjera drugog dijela. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 254 za protiv suzdržanje Odbija se 259 za protiv suzdržani. Odbija se 260 za protiv provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Reject. Zatvaram. Odbija se. 261 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Imko 24 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Imko 25 za. Protiv. Provjera. Imko 25 za. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Rejected. Zatvaram, odbija se kompromis V u dva dijela. Prvi dio za, protiv, provjera. Otvoram glasanje. Vote is closed. Adopt. Zatvoram. Usvaja se drugi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 270 za, protiv suzdržani odbija se. 274 za, protiv suzdržani odbija se. Imko 23 za, protiv suzdržani usvaja se. Imko 26 za, protiv suzdržani usvaja se. Imko 27 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis A, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis B u dva dijela s usmenim amandmanom. Glasujemo prvo o prvom usmenom amandmanu, odnosno prvi dio i usmeni amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis C u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se, drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 36 za protiv suzdržani usvaja se. 37 za protiv pučani protiv 57 is, so I think is adopted, but check to be... Provjera. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se, da. 38 za, protiv suzdržani usvaja se, 40 za, protiv suzdržani odbija se, 42 za, protiv suzdržani odbija se, 43 za, protiv suzdržani Odbija se. Uvodne izjave skupno od 1 do 7. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali provjerit ćemo. Vote is closed. Zatvoram. Da. Usvaja se. Citati 8 do 17 za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 2 za, protiv suzdržani provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvorni tekst u citata 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20. izjava Citat za protiv suzdržani usvaja se i sada završno glasovanje o tekstu sa svim amandmanima. Otvaram glasovanje. Vote closed. Zatvaram. 47 za, 7 protiv, 3 suzdržana. Čestitke izvjestitelju. Prelazimo na izvješće Tremosa i Balcells o SB-u, godišnje izvješće Europske banke za 2015. godinu. Okay. A. Kompromis A, samo trenutak molim. Ready? Okay. Compromise A in favor against. Kompromis A za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 72 za protiv suzdržani odbija se. 73 za protiv suzdržani odbija se. 74 za protiv provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Rejected. Zatvaram odbija se. 75 za, protiv suzdržani usvoja se. 76 za, protiv suzdržani odbija se. 77 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis B za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 81 za, protiv suzdržani odbija se. 87 za, protiv suzdržani odbija se. 88 za, protiv provjera. Otvoram glasovanje. Adopted 90 uh, in favor. 90 za, protiv suzdržani, usvaja se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda glasovanje po dijelovima u dva dijela. Prvi dio za. Bez oralnog amandmana. Onda drugi dio. Prvi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv suzdržani usvaja se. Amandman 102 za. Imamo još jednu podjelu. imamo još jednu podjelu u kompromisu C. Dakle, u osnovi su to četiri dijela, ne? of the very same compromise. Part in favor. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 102. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Rejected. Oh odbija se 103 za, protiv, suzdržani odbija se, 106 za, protiv, suzdržani odbija se, 107 za, protiv, suzdržani odbija se, 108 u dva dijela, prvi dio za, protiv, provjera prvog dijela, otvorno glasovanje. Vote is Rejected second part. Zatvaram, odbija se drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjera drugog dijela, otvaram glasovanje. Trebalo bi biti usvojeno, ali... Okay,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 protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E za, protiv, suzdržani, usvaja se. 121. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis F za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Rejected. Zatvaram, odbija se. Kompromis G za, protiv suzdržani usvaja se. 143 za, protiv suzdržani usvaja se. Provjera. 143, otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis H za, protiv suzdržani usvaja se. 148 za, GUE 148 za, protiv suzdržani provjera. Otvoram glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Odbija se. Jednaki broj glasova. Kompromis I. Dva puta u dva dijela. Opet isto. Cijeli tekst. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 167 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. 167, motoran glasovanje. Is closed, rejected. Zatvaram, odbija se. 169 za, protiv. Provjera, 169, otvaram. Rejected. Odbija se. 169 za, protiv. ne vidim guja. Dakle, provjerit ćemo pa je usvojeno. Ne. Ispričavam se. Alde je prije bio za. There is an electronic vote. Because I thought the Alde in favor, making... Ja sam mislio da je Alde za. So, so uh, closed. closed. Zatvaram glasovanje i usvaja se. Sto sedamdeset za, protiv, suzdržani odbija se, kompromis K za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis L za, sa usmenim amandmanom za protiv provjera otvaram glasovanje adopted usvaja se 179 za protiv suzdržani usvaja se 180 za protiv, suzdržani, usvaja se 181 za, protiv, suzdržani, usvaja se 182 za, protiv, suzdržani, odbija se 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis M u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 191 za. Alde. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 192 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Kompromis N za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 196 za. Protiv Provjera 196, otvoren glasovanje. Vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Imamo novi kompromis O, ali su zeleni tražili da se uloži usmeni amandman isprike dopustite da objasnim. Kao izvjestitelj mislim da trebamo glasovati o novom kompromisu O. Da, ali klub je tražio usmeni amandman. O tome smo razgovarali do jučer sa pučanima i socijalistima i Aldeom. Dakle, dogovorili smo novi kompromis O, ali to ne spriječava nikoga da uloži usmeni amandman. prema postupku glasujemo prvo sa usmenim amandmanom. Ali ako imamo novi kompromis... Ako ulože novi usmeni amandman, na to imaju pravo, a vi možete uložiti prigovor. Izvjestitelj veli da ulaže prigovor. Ako imamo novi kompromis, onda trebamo glasovati o novom kompromisu koji zamjenjuje stari. Možete uložiti prigovor na osmeni amandman. Izvjestitelj prigovara. EPP oral amendment. Yes. So, I need four, four hands for the objection. But that's... Četiri Svi imaju pravo na usmeni amandman, možete prigovarati, dakle to je zaštitna klauzula. Ne možemo s druge strane doći do toga da jedan klub sprečava druge da ulažu prigovor. Dakle, usmeni amandman ovime je odbijen. Glasamo o novom kompromisu od koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 206 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 208 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno 209 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. 212 za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Provjerit ćemo elektronički glasanje otvoreno. Još dvije osobe. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Dvjesto trinaest za. Protiv. Provjerimo. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. 214 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Provjerimo elektronički 214. Glasamo o 214. Glasanje je zatvoreno odbijeno. Kompromis P za, protiv, suzdržan. usvojeno. Kompromis Q uz usmeni amandman zelenih za SID prigovara usmenom amandmanu. Četiri osobe trebamo za tako nešto. Dakle, o usmenom amandmanu glasimo o kompromisu kve bez usmenog amandmana. Za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Dvijesto trideset za, protiv, suzdržani. Provjerimo 230 elektronički. Glasanje zatvoreno. Odbijeno 231 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 232 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Provjerimo elektronički. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno 233 za protiv suzdržani odbijeno 232 za protiv suzdržani usvojeno 235 za protiv suzdržani odbijeno za 236 za protiv suzdržani odbijeno, 237 za protiv suzdržani odbijeno, 238 za protiv suzdržani odbijeno, 239 za protiv suzdržani odbijeno, 240 za protiv suzdržani odbijeno, 241 za protiv suzdržani odbijeno, 242 za protiv, suzdržani, usvojeno. 243 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 244 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 245 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 246 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 247 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 248 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 249 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 250 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 251 za, protiv, provjerimo elektronički, 251 Glasanje je zatvoreno. Odbijeno 252 za, protiv suzdržani. Odbijeno 253 za, protiv suzdržani. Odbijeno 254 za, protiv suzdržani. Odbijeno 255 za, protiv suzdržani. Odbijeno 256 za, protiv suzdržani. Odbijeno 257 za, protiv. Provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 258 za, protiv suzdržani. Usvojeno 259 za, protiv suzdržani. Odbijeno 260. Provjerimo 259. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. 260 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 261 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 262 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 263 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 264 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 265 za, protiv, suzdržani. Odbijeno, 266 za, protiv, suzdržani. Odbijeno, 267 za, protiv, suzdržani. Odbijeno, 268 za, protiv, suzdržani. Odbijeno, 269 za, protiv, suzdržani. Odbijeno, citat 1, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno, citat 2, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 1, za, protiv, suzdržani, odbijeno, amandman 2, za, protiv, suzdržani, usvojeno, amandman 3, za, protiv, provjerimo elektronički, amandman 3, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Izvorni tekst za protiv, suzdržani, usvojeno. Citat 4, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Citat 5, izvorni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis A, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis S, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis T za, protiv. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis T za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis U za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis V za, protiv, suzdržani, usvojeno usvojeno amandman 21 za protiv suzdržani odbijeno kompromis duplove u dva dijela za prvi dio za protiv suzdržani usvojeno drugi dio za protiv suzdržani usvojeno amandman 26 za protiv provjerimo elektronički 26 glasanje je otvoreno glasanje je zatvoreno Odbijeno. Amandman 27 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. 28 za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Kompromis X za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Kompromis Y za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Amandman 40 za, protiv, Provjerit ćemo elektronički 40, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno, kompromis Z za protiv suzdržani. Usvojeno, kompromis AA za protiv suzdržani. Usvojeno, amandman 47 za protiv suzdržani Odbijeno, amandman 48 za, protiv, provjerit ćemo elektronički. 48. amandman. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromisa B za protiv suzdržani usvojeno, amandman 51 za protiv suzdržani usvojeno, 52 za protiv suzdržani odbijeno, 54 za protiv suzdržani odbijeno, 55 za protiv suzdržani odbijeno, 56 za protiv suzdržani provjerimo, 56 glasanje otvoreno. Vote is closed. Odbijeno. 57 za, protiv suzdržani usvojeno, 58 za, protiv suzdržani usvojeno, 59 za, protiv suzdržani usvojeno. Glasanje o tekstu s amandmanima, poimenično, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 36 za, 7 protiv, 12 suzdržanih. Čestitam izvjestitelju. Zaključili smo s ovim intenzivnim glasanjem. Hvala svima. Sljedeći sastanci 9.11. u srijedu u 9 ujutro. Cijeli dan te četvrtak ujutro. Sastanak je završen.